jednu temu s dnevnog reda. Gospodine predsjedavajući, 17. prosinca je naš parlament usvojio rezoluciju gdje smo govorili o kršenju ljudskih prava u Burundiju. To smo osudili te smo tražili da gospodin Habimana, jedan Grk koji je krajem lipnja tamo uhapšen da ga se pusti na slobodu. Situacija je bila takva da je on tada bio policajac i nije htio pucati u prosvjednike. A danas vam želim javiti da su 15. siječnja, prošli petak, oslobodili Spirosa, sud ga je oslobodio i uskoro će biti opet slobodan te će moći doći k nama. Taj razvoj događaja pokazuje koliko su važne odluke Europskog parlamenta te mislim da bismo trebali nastaviti u tom smjeru. Grazie, onorevole siamo tutti Hvala kolega Marijas. Svi smo mi uvjereni da će ovaj parlament igrati važnu ulogu, tim prije što predstavlja 500 milijuna europskih građana. A sada prelazimo na glasanje. Za početak e, izvješće o zahtjevu za ukidanjem i parlamentarnog imuniteta Česlava Adama Sikjerskog. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Sljedeće izvješće koje se također odnosi na ukidanje Česlava Adama Sikijerskog njegovog imuniteta. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Mato o višegodišnjem e, planu za plavoperajnu tunu. Sada amandman 40, od 1 do 41 u bloku. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, članak 8. Nakon stavka 6. Otvaram glasanje koje je poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, izvjestitelj se želi javiti za riječ? Gospodine Mato. Izvolite, javite se. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti tome da smo sada o tome glasali i da ćemo sada odmah moći stupiti u pregovore s vijećem. Na e, prijedlog izvjestitelja odgoda zakonodavnog glasanja. Tko je za prijedlog izvjestitelja? Tko je protiv? suzdržani prijedlog izvjestitelja se usvaja dakle to se pitanje vraća na nadležni odbor Prelazimo sada na izvješće Langen o politici tržišnog natjecanja Europske unije, amandman sedmi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Paragraf peti izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zaključujem glasanje. I ovaj se tekst odbija. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 9. izvorni tekst. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stav 14. izvorni tekst. koji je za? protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stav 21. izvornog teksta. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst stav 35. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 41. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 usvaja se 66 u tri dijela izvorni tekst koji je za protiv suzdržani usvaja se drugi dio koji je za protiv suzdržani usvaja se treći dio tko je za da provjerimo Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stav 63. Izvorni tekst koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stav 75. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Ne, provjerit ćemo. Zaključujem glasanje. Odbija se. Stav 76. u tri dijela izvorni tekst. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio poimenično, otran glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Stav 78. Izvorni tekst koji je za protiv suzdržani usvaja se. Stav 81.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Molim vas, dobro dižite ruku jer u protivnom ne možemo uvijek točno znati. Sada stav 87. Izvorni tekst koji je za protiv suzdržani. U, provjerit ćemo još jednom. Evo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 88. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89. Poimenično izvorni tekst. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nakon stava 89. amandman Stav 91. izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se. Nakon paragrafa 99. toga amandman drugi tko je za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 104. izvorni tekst tko je za protiv suzdržani usvaja se. Stav 105. izvorni tekst tko je za protiv suzdržani, usvaja se stav 107, izvorni tekst koji je za. Provjerit ćemo 105. Tko je za, otvaram glasanje. Zatvaran glasanje. Usvaja se. Stav 106. Izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Mislim da se odbija, ali otran glasanjem. Zatvoran glasanje. Usvaja se s 10 glasova. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se stav jedanaest izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj tri. E, nakon uvodnog 15. dijela tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman protiv, suzdržani, usvaja se o, uvodna odredba H tko je za protiv suzdržani usvaja se uvodna odredba B tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo mislim da se odbija Zatvoran glasanje. Usvaja se. nakon uvodne odredbe Q, amandman 5. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada glasamo o cijeloj rezoluciji pojedinačno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se čestitam kolegi Langenu. Passiamo alla relazione Ward, ruolo del dialogo interculturale nella diversità. Sada prelazimo na sljedeće izvješte o interkulturalnom dijalogu. Imamo e, prijedlog alternativne rezolucije, amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak sedmi, izvorni tekst. E,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 Zatvaram glasanje. Tekst se usvaja. Čestitamo izvjestiteljici koja mislim da se želi javiti za riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Želim također zahvaliti i svim kolegama, svom osoblju, obrazovnim stručnjacima, civilnom društvu, udugama vjernika i mladim ljudima koje sam konzultirala tijekom cijelog ovog postupka u tome što su mi pomogli da sastavim izvješće koje predstavlja pozitivnu budućnost za mlade ljude, za naše buduće zajednice, da imamo proces razgovora. Dijalog eh, je sastavljen od razgovora. Hvala vam. E Sada prelazimo na izvješće Balz eh, gdje govorimo o financijskim uslugama izvorni tekst tko je za, protiv suzdržani usvaja se stav šest, tko je za, protiv suzdržani usvaja se izvorni tekst paragraf 22 tko je za, protiv suzdržani usvaja se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 Usvaja se stav 29. izvorni tekst koji je za, protiv, Suzdržani usvaja se stav 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se stav 36. U dva dijela. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se stav 39. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici Matera. Izveće plura o politikama vezanim za borbu protiv nezaposlenih mladih paragraf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 Stav 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stav 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stav 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. E, možemo provjeriti stavak 20. Zatvoram glasanje.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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 63. Izvolite, javite se mogu samo provjeriti jer ja sam mislila da glasujem, mislila da glasujem u drugom dijelu 62. amandmana, a ne 60. amandmana, jer na ekranu je stajao drugi dio 60. amandmana. Abbiamo votato, vogliamo ripetere? Eh, ripetiamo, va bene, allora... Provjerit ćemo, provjerit ćemo. Ako želite, da, eh, to je bio drugi dio, dakle, otvaram glasanje. Dakle, 62. drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 63. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stav 64. Tko je za? Usvaja se. Stav 65. Tko je za?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 Sada glasamo o rezoluciji u cjelini i to pojedinačno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se čestitamo izvjestitelju Pluri. Passiamo alla relazione Callas Gebhardt Prelazimo sada na izvješće Kalas Gebhard o jedinstvenom digitalnom tržištu. Stav prvi, amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stav osmi izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon stava osmog amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman šesti, stav deseti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman petnesti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Paragraf 16. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Oprostite, zabunio sam se, usvaja se. Sljedeći e, za, protiv, ali sad ćemo provjeriti. Provjeravamo drugi dio stava 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 19. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se.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 Usvaja se. Stav 35. u dva dijela. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Drugi dio, dakle, stavka 35. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 21. stav 37. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 22. je suzdržani. Odbija se. Stav 47. u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio pojedinačno glasanje, pojmenično glasanje, otran glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se amandman 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Ne e, raspravlja se o 53. Ne. Ne. E, stav, amandman 25. stav 53. Moramo, moramo provjeriti. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 53. izvornog teksta se time ne raspravlja. Sada prelazimo na amandman četvrti eh, paragraf 57. Dakle, odbija se stav 59. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Stav 65. Izvorni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 65. Poimenično otvaram glasanje.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 Stav 87. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi nakon stava 88. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stav 89. Želite li da provjerimo amandman drugi nakon paragrafa 88. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje.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 neki su me upozorili na to da kod ovog amandmana je kriv prijevod na francuski jezik, dakle upravo suprotno od onog izvornog e, u engleskom jeziku je zapravo ono o čemu ćemo glasovati, dakle onaj izvorni jezik, a ne prijevod na francuski. O tome glasujemo. Hvala lijepa. E, mi ćemo zatražiti da se to sve provjeri za slučaj da je došlo do krivog prijevoda s njemačkog e, na francuski. Prelazimo sada na sljedeće. E, amandman 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 12. Pr da provjerimo, dakle, amandman 20. Iako je većina bila sasvim jasna. Dakle, amandman 20. stav 127. je onaj koji provjeravamo. Zatvoram glasanje. 72 za, 630 protiv. Kada je situacija jasna, jednostavno vaše kolege gube vrijeme na ovaj način. Amandman 12. U, dakle, uvodna odredba detko je za, protiv, e, odbija se. Amandman 13. za protiv služani odbija se. A sada glasamo u rezoluciji u cjelini poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst se usvaja. Čestitam gospođama Gebhardt i Kalas. Prelazimo sada na obrazloženja glasanja.